bit će objavljeni na, e, na stranicama parlamenta. U e, redovnom postupku usvojeni su određeni pravni akti koji će biti objavljeni u zapisniku ovog, e, ove sjednice. Zatim